a glasat ćemo ovome za otprilike dva sata. Sljedeća točka na dnevnom redu je rasprava o slučajima kršenja prava, demokratskih načela i vladavine prava prema članku 135. iz poslovnika. Prva rasprava tiče se položaja osoba s albenizmom u Malaviju i drugim afričkim zemljama. Imamo osam autora koji će govoriti o ovoj rezoluciji. Prva je gospođa Bodil Valero. Imate minutu i pol. Izvolite. Tusen personer i världen har albinism och bara i Nigeria lever omkring två miljoner av dem. Och diskrimineringen av, av personer... U Nigeriji imamo otprilike 2 milijuna ljudi s albinizmom, a diskriminacija ljudi s albinizmom je jako veliki problem u subsaharskoj Africi, ali isto tako i drugdje diljem svijeta. Bilo je otprilike 600 napada u 26 država na osobe s albinizmom, u proteklih godinu dana. Vrlo često se vjeruje da njihovi dijelovi tijela imaju posebne moći. E, to je absurdno, mi nismo mogli se ni zamisliti da tako neko vjerovanje postoji u 21. stoljeću i čak i ako neke države pokušaju zaustaviti te gnjusne napade na ljude i trgovinu e, dijelovima ljudskih tijela, teško je doista kazniti počinitelje. A moramo podržati i e, osobe koje su pogođene time a kojih želimo uvjeriti da budu recimo svjedoci prilikom suđenja. Trebamo se obračuniti sa kriminalcima i sa trgovcima ljudskih djela, ali trebamo isto tako raditi na prevenciji. Treba nam više mjera za podizanje razine svijesti među ljudima e, i ljudi trebaju dobiti više informacija o albinizmu i o tome zašto neki ljudi pate od, e, e, od albinizma. Zatim mogli bismo ih zaštititi kod kuće, pomoću policijskih službenika, ali trebali bismo se boriti protiv siromaštva i e, diskriminacije od, kojih pate osobe s albinizmom. Hvala vam. Hvala vam. Sljedeći autor je gospođa Hilde Vautmans. Imate dvije minute. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice, dragi kolege, drage kolegice. Easo Isak je ime zadnje žrtve za koju znamo. To je bio jedan nevini e, mali dječak od 12 godina koji je otet. E, njega su prodali i ubili. I to najvjerojatnije zbog njegove boje kože ili boje kose. Zato što se ljudi predaju e, tom tom vjerovanju da njegova kosa ima magičnu moć. Baš se to dogodilo nedavno u Malaviju. E, nedavno smo imali čitav niz e, strašnih zločina nad ljudima s albinizmom. Često se te ljude diskriminira i proganja, ali kao što je kolegica rekla, to je samo vrh ledene sante. Već smo čitali izvješće o više od 600 osoba koje, koje su ubijene. Dakle, jedna, to je svaka 22 osoba u Africi pati od albinizma. Zbog toga je i na nama da zaštitimo njihova ljudska prava. Samo zbog toga što drugačije izgledaju ne bi trebali postati žrtvom ubojstva. Dragi kolege, dragi kolegice, nemojmo reći da se to događa daleko od nas, samo na području Afrike. Ne, ne bi trebalo tako biti. Mi bismo se trebali pobrinuti za to da uh, se s ovakvim nečim prestane u 2017. godini. Možemo riješiti to tako što ćemo ulagati u obrazovanje, tako što ćemo uh, spriječiti eh, rad eh, ilegalnih organizacija koji se bave trgovinom eh, dijelova tijela ili kose, to ako nešto treba ukinuti i treba prestati diljem svijeta. Dakle, molim vas, dragi kolege, probinimo se za to da svi na ovoj planeti, neovisno o tome koju boju kože imaju, da su zaštićene. Hvala vam, gospodin Miguel Urban Crespo. Izvolite. Eh, Dame i gospodo, eh, broj ubojstava, agresija i nestanka osoba s albinizmom u Malaviju, u Tanzaniji je nevjerojatan Više od 115 ljudi bilo je žrtva toga prošle godine, a nebrojeno su i oni za koje ne znamo što se s njima dogodilo. Potrebno je stati na, na kraj takvim praksama. E, Europska unija koja je jedna od glavnih eh, donatora eh, sredstava za zemlje Afrike, Karibe i Pacifika mora takvo što tražiti od tih zemalja. Jer ljudska prava nisu nešto abstraktno. Moramo zaista dovesti do toga eh, da jedan neokolonijalni program prestane jer on uništava kulture, šume. Dame i gospodo, e, nasilje nad osobama s albinizmom nije samo sociokulturni problem, to je problem zbog očajanja i siromaštva. Moramo se boriti protiv toga. E, hvala lijepa, zastupniče Urban Krespo. A sada dajem riječ Tunu Kelamu. Hvala lijepa. Povjerenice, osobe s albinizmom u Africi suočeni su sa diskriminacijom i opasnostima 172 osobe s albinizmom eh, su prošle godine eh, na ubijene, a gotovo 300 njih eh, je bilo žrtva agresije kako bi se pokušalo dočepati dijelova njihovog tijela. Tako postupaju kriminalne grupe. Mi tražimo da u Malaviju gdje se to najviše događa Dakle, da vlasti Malavija daju jaka jamstva za sigurnost i dostojanstvo kao i jednakost osoba e, s albinizmom. Pozivam vlasti u Tanzaniji i drugim zemljama koje su počeli sa programima osvješćivanja da s njima nastave i da zaštite osobe e, s albinizmom. Hvala lijepa. Riječ ima Soraja Post na jednu i po minutu. Izvolite. Hvala lijepa. Kolege, sad preći ću na švedski. Kolege, povjerenice Jurova, ovo je zaista nešto što zahtjeva pažnju kada govorimo o slučajevima kršenja ljudskih prava za ljude s albinizmom u Malaviju i drugim afričkim državama. Osobe s albinizmom žrtve su ubojstava i diskriminacije i to svakodnevno. Čak i one koji su ubijeni ne e, puštaju se na miru jer se trguje dijelovima njihova tijela. Žene i djeca još su raznjivije. Djeca se jednostavno raskomadaju i prodaju se njihovi dijelovi tijela. Što možemo učiniti? Tražimo bolje pravosuđe, bolje zakone i bolje provođenje zakova. Trebaju nam akcijski planovi, treba izvojiti više sredstava za policiju. Europske institucije ne mogu jednostavno zatvarati oči pred ovim fenomenom. Zaista je došlo vrijeme da nešto učinemo i to zaista. Želim vas također upozoriti na činjenicu da nam je potrebno poraditi i na tome da se promijene e, načini gledanja na određene tradicije. Ljudi ne mogu umirati tek tako radi boje kože, pa ovo je 2017. godina. Trebamo pomoći ljudima u Malaviju i drugim zemljama e, da zaista ovakve prakse prestanu. Hvala lijepa. E, Charles stanog minuta i pol. strahote koje prolaze osobe s albinizmom u Malaviju su zaista prava tragedija. Prije deset godina govorili smo o tom istom fenomenu u Tanzaniji. Trgovina osobama s albinizmom, naročito djece, i trgovina njihovim dijelovima tijela je nešto što se javlja u Malaviju i drugim zemljama. Navodno također u e, Burundiju, Mozambiku, Keniji, Nigeriji i Zambiji. Osobe s albanizmom su ranjiva skupina ljudi koje već imaju rizik od toga da imaju e, vrlo veliku učestalost raka kože a ovakva je osim toga, ovo izaziva također veliki problem jer one su i žrtva e, ružnih vjerovanja. I e, mislim da moramo e, nešto učiniti. Vidjeli smo da je organizacija Afričke unije kao Ujedinjenih naroda krenula sa akcijskim e, programom za ovo i mislim da je to jako važno i moramo nešto učiniti za ovu ranjivu skupinu ljudi. Hvala vam gospodine Tanok, riječ ima Ignacio Korao. Hvala lijepa. Malavi kao i druge afričke zemlje su zemlje gdje postoje grozna kršenja ljudskih prava prema osobama s albinizmom zbog eh, tradicionalnih vjerovanja koji su usmjereni protiv ove eh, osoba koji imaju ovu rijetku genetičku bolest. I eh, osobe s albinizmom žrtve su od ubojstava do mnoge socijalne isključenosti i lišenosti toga da im osnovne e, usluge u društvu budu dostupne. U našoj zajedničkoj rezoluciji pozivamo Europsku uniju i njezine države članice da i dalje imaju kontakte sa zemljama gdje se ovakve stvari događaju i e, da se traži da se poštuju prava osoba koje imaju albinizam. Smatram e, da je stvaranje specifičnih jedinica u e, lokalnim policijskim stagama nešto što bi moglo biti korisno u borbi protiv ovih gnusnih zločina. Hvala zastupniče Korao. Mario Borgeci ima riječ. Na dvije minute izvolite. Hvala lijepa. Ovo je e, bio tabu mnogim godinama. Vrlo mali broj euro zastupnika se time bavio, među njima e, vaš e, i moja malenkost. Eto, htjeli smo se baviti ovom temom, temom koju već neko vrijeme spominjemo, jer kažem, to se smatralo tabuom, nitko se nikada ozbiljno nije bavio tim problemom. Sasvim sigurno ne afričke vlade na koje se to izravno odnosi jer ima e, ni manje ni više nego 27 država u subsaharskoj Africi gdje se ovaj problem javlja. Čini nam se da se je najveći problem u Malaviju predsjednik Malavija e, je progovorio i kritizirao ovaj fenomen, međutim nema pravih mjera e, kako bi se kazneno gonilo one koje trguju dijelovima tijela e, pokojnika. To je zaista gnusna trgovina, jedna od najgorih vrsta proganjanja a eh, mi danas raspravljamo o e, ljudskim pravima u Africi i zaista mislim da smo se morali dotaći i još jednog tabua, a koji mali broj nas zastupnika otkriva, a to je rasizam protiv bijelaca u Africi. Međutim, govorimo o osobama s albinizmom, a i to je svojevrsna diskriminacijama bijelaca u Africi. Radi se o ranjivim osobama i treba nešto napraviti konkretno kako bi ih se zaštitilo. glas Europe morao bi se više čuti i e, u Ujedinjenim narodima i u Afričkoj uniji koja ima puno razloga da sluša što Europa kaže jer e, moramo se e, konkretno obratiti vladama država gdje se to e, događa i pokazati da ne trebaju raditi ovakve stvari koje sramote cijeli svijet. Hvala. Bogdan Bruno ima riječ. Hvala. E, stigmatiziranje osoba s albinizmom jest tema koju čujemo već godinama. Nažalost, o tome smo već govorili u srpnju prošle godine nije bilo u međuvremenu dovoljno napretka, nije su se dovoljno štitile žrtve, a nisu uspostavljeni mehanizmi e, uklapanja u društvo tih osoba. Osobe s albinizmom u Malaviju, Tanzaniji, Mozambiku i drugim zemljama e, su osobe koje ubijaju kako bi se trgovalo dijelovima njihovih tijela a te osobe nemaju slobodu kretanja, ne mogu se obrazovati, da ne kažemo da ne mogu imati odgovarajuću zdravstvenu skrb. Kao što je naglasio već kolega Kela, Komisija za ljudska prava Ujedinjenih naroda htjela je tu djelovati. Potrebni su različiti programi. Treba osvješćivati i informirati što je to albinizam treba raditi e, sa lokalnim zajednicama gdje civilno društvo mora igrati ključnu ulogu. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospođa Kenge na minutu i pol. Hvala. Drama osoba s albinizmom nepoznata je drama. Međutim, na stotine ljudi njezine su žrtve Radi se o genetskoj bolesti koja je nasljedno i e, sanitarne strukture pojedinih država trebale bi odgovarajuće postupiti i braniti te osobe. Ne možemo zanemariti ipak činjenicu da u nekim zemljama, primjerice u Tanzaniji, e, se sve stvari ipak pomakle u dobrom smjeru a regionalni akcijski plan načinila je i Afrička unija i Ujedinjeni narodi. Dakle, to je pozitivno. Trebaju se više angažirati afrički šefovi država i vlada, jer državama je glavni zadatak da štiti svoje građane, naročito one koji su najranjiviji. Tražimo od Malavija da na učinkovit način brane osobe s albinizmom i e, kako bi se zaštitili njihove životi i njihova osobna sigurnost. Te osobe nisu samo žrtve krajnjeg nasilja, već i progona. A trebalo bi nešto učiniti kako bi se u kulturi promijenilo ta postupanje prema tim osobama. Jer to su neke vrlo vrlo starinski običaj, a mi bismo u 21. stoljeću morali postupiti drugačije. A osobe s albinizmom ne smijemo niti zaboraviti ni pripustiti njihovoj sudbini. Hvala lijepa, gospođo Kjenge. Riječ ima gospodin Pospišel na jednu minutu. Hvala lijepa. Eh, Podržavam ono što su rekli prethodni govornici. Smatram da je dobro da odobrimo rezoluciju u kojoj govorimo protiv diskriminacije, protiv skupine ljudi u Africi. Važno je da vrlo detaljno opišemo čega su sve žrtve osobe s albanizmom, albinizmom u Africi, naročito u Malaviju. Bilo bi dobro da Europska komisija kao izvršno tijelo Europske unije se e, u diplomatskim odnosima s afričkim zemljama, naročito s Malavijem, da izrazi pritisak, da izvrši pritisak na te države kako e, ne bi tako postupale prema osobama s albinizmom. Jer ovakve su prakse nedopustive, pa mi smo u 21. stoljeću i moramo te ljude zaštititi. Hvala lijepa, dobro jutro svima. Sada zastupnik Hetman ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepa. Situacija s albinosima u Africi naročito je šokantna i ovdje nas podsjeća više na srednji vijek nego li na suvremeni svijet. Nažalost, postoje vjerovanja prema kojima osobe s albinizmom imaju posebne moći a njihovi dijelovi tijela prodaju se za desetine tisuća dolara, što predstavlja na stotine godina rada za prosječnog e, stanovnika Afrike. Mnoge osobe koje imaju tu bolest žrtve su napada. Treba se usmjeriti na obrazovanje kako bi se e, stanovništvo uvjerilo da pojedini dijelovi tijela osoba s albinizmom nemaju posebne moći. I e, treba osobama s albinizmom omogućiti pristup obrazovanju, zdravstvenoj skrbi zaista inzistiram na činjenici da zatvoriti osobe s albinizmom daje tek iluziju njegovoj sigurnosti. Hvala. Sada spontano javljanje za riječe. Izvolite. Hvala lijepa, dragi kolege. Povjerenice, prije godinu dana usvojili smo rezoluciju o osobama koje e, imaju albinizam u Africi. Ali ubojstva i dalje ne prestaju. Osobe s albinizmom, uključujući i mnoga djeca, žrtve su vrlo problematične situacije. Osim toga, one su žrtve e, mnogih e, kriminalaca koji trguju njihovim dijelovima tijela, uključujući i policiju koja i zapravo ima vrlo malo e, sredstava za život pa pokušava i na taj način e, dobiti e, novac. Trebamo tražiti od vlasti u tim zemljama da kazne počinitelje i trebamo sve omogućiti da bi se borilo protiv diskriminacije i kazniti počinitelje. Zastupnik Kaputo, imate i jednu minutu. Hvala. Osobe s albinizmom su izbačeni iz njihove sredine, a također su žrtve nasilja i progona. Takva je sudbina velikog broja osoba s albinizmom kako u Africi, ali tako i u e, Aziji i Indijskom oceanu. Situacija je naročito loša u Malaviju gdje se ljudi proganja, ubija, a dijelovi njihovih dakle, tijela prodaju se kako bi se koristili u e, različitim tradicionalnim e, ritualima. Ujedinjeni narodi govore o tome da se te ljude e, proganja, lovi i e, prodaje. Vidimo kako je to strašno i prema tome moramo sve učiniti kako bismo pomogli osobama s albinizmom da mogu dostojanstveno živjeti kao ljudska bića. Trebamo tražiti da zemlje gdje se počinjavaju takvi zločini, a naročito Malavi, daju odgovarajuću sigurnost tim ljudima. Hvala, vam sada zastupnik Marijas na jednu minutu. Hvala vam, predsjedniče. Ja zalažem za ovu rezoluciju, čiji sam potpisnik osobe, e, albinizmom, e, trpe pravi progon. Tu se radi o 20.000 naših sugrađana koji su mučeni, ubijani, izvrgnuti ponižavajućim nedjelima. Žene koje rađaju albino bebe napuštaju ih. Sve to zbog sujevjerja, vjerovanja u magiju. To su ljudi koji smatraju da dijelovi tijela osoba sa albinizmom mogu biti korišteni za proizvodnju čarobnih napitaka. Dakle, treba tome stati u kraj. To treba biti sankcionirano i trebamo potaknuti Mozambik, Tanzaniju, Nigeriju i Keniju da usvoje zaštitne mjere za osobe s albinizmom. Hvala. Hvala, gospodin Kelly, izvolite, imate minutu. Ja sam zabrinut i zgrožen situacijom osoba s albinizmom, albinizmom u Malaviju, Tanzaniji i drugim afričkim zemljama. Ubijanje, progon e, i prodaja dijelova tijela su doista zastrašujući. Osobe s albinizmom su marginalizirane, izolirane i podvrgnute krajnjem nasilju i kršenju njihovih temeljnih e, ljudskih prava. Žurno pozivam vlade ovih zemalja da privedu izvedu pred lice pravde počinjenica ovih kaznih dijela i da se stane nekažnjivosti. Nužno je da zdravstveno obrazovanje budu lakše dostupni osobama sa, albinizmom i mora se poštovati ljudska prava. Konačno želim čestitati kolegama, eurozastupnicima u i njihovim današnjim eh, govorima kojima nastoje stati u kraj ovome užasnom činu. Hvala zastupniče nano izvolite imate riječ. Hvala predsjedniče. Da, osobe s albinizmom često proživljavaju užasne uvjete jer društvo je nedovoljno informirano. O tome je tako u Malawi, osobito i u određenom broju drugih afričkih zemalja. Dakle, odgovornost je država da objasne stvari, da imaju pedagoški pristup, ali i da donesu određene mjere kako bi zaštitile te fragilne dijelove društva e, koji su ugroženi vjerovanjima koji nisu iz našeg vremena. Dakle, treba preuzeti u zaštitu žrtve, osobito žene koje su često žrtve e, silovanja, jer prema vjerovanjima se s e, spolnim odnosom sa ženom, sa albinizmom može izliječiti od side, možete zamisliti. Isto tako treba zaštiti i djecu koji su žrtve i u školama maltretiranja. Europska unija treba pomoći da se obrazuje i informira stanovništvo o tome. To je od ključnog značaja jer to je temelj konačnog rješenja, što naravno isključuje obvezu država e, da zaštite svoje stanovništvo. Hvala. Hvala. Zadnji govornik, zastupnik Polčak. Izvolite, imate minut Hvala predsjedniče. Ovo je doista grozna problematika. Stotine slučajeva sam, pri samom čitanju ovog teksta. Shvatio sam da se radi ne o srednjem vijeku, već o 21. stoljeću. Dakle, trebamo vidjeti kako se boriti protiv suje vjera, pa obrazovanje je jedan od očitih načina, no to je dugo dugotrajan postupak. Naravno da treba obrazovati ljude u tom području, no mislim da je i ovim osobama nužno pružiti zašto što je prije moguće. Mora se drakonski kažnjavati, mora moraju države štititi svoje stanovništvo. To je jedini način da se bori protiv takvog sujevjerja i načina razmišljanja koji su iz srednjeg vijeka Hvala sada predajem riječ e, povjerenici Jourovoj koja nastupa u ime potpredsjednice i viske predstavnice. Hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici, hvala vam što mi pružate mogućnost da ovdje govorimo o važnim pitanjima vezanim uz ljudska prava. Zadnjih godina zabilježen je veliki porast zloporabe ljudskih prava osoba sa albinizmom u Malaviju i drugim subsaharskim afričkim državama. Ove diskriminacija uključuje i nas napade, otmice, trgovinu ljudima i ubijanje. Kada se o ovome zadnji put raspravljalo u ovom viskom domu, uvaženi zastupnici privukli su pozornost na čitav niz kritičnih važnih mjera koje treba provesti. Te mjere i dalje su visko relevantne. Zato je Europska unija djelovala u suradnji sa pomenutim zemljama, zahtevajući zaštu spomenih od tih osoba, osoba sa albinizmom i istovremeno se zahtijevalo da počinitelji kaznenih dijela budu izvedeni pred lice pravde. To podrazumije također i pojačanu prekograničnu suradnju, jer ovi problemi su, imaju često regionalni aspekt. Istovremeno također smo podržali vaš zahtjev da se bori protiv e, socijalne stigmatizacije osoba s albinizmom i isto tako smo zahtijevali da se njihove specijalne potrebe priznaju, bilo da se radi o zdravstvenim, socijalnim, e, obrazovnim i drugim. Ove promjene zahtijevaju dugoročne promjene, suradnju svih dionika u ovim društvima, pa i civilno društvo koje ima važnu ulogu u borbi protiv e, raznih e, vjerovanja koja su utemeljena i ukorenjena na starim vjerovanjima. Želim biti, imati, reći nešto pozitivno, dakle međunarodna zajednica se e, mobilizira protiv ovoga. 13. lipnja je dan borbe protiv stigmatizacije albinizma i imamo i prvo imenovanje prvog stručnjaka Ujedinjenih naroda za zaštitu osoba sa albinizmom. Dakle, ovo su važni koraci za povećanje svijesti ovih problema. Što više, spomenute države pokazuju sve veće priznanje opima ovog problema, što je pozitivan korak. Spremni smo za dalje suradnju s našim partnerima, a Istovremeno Europska unija će putem naših e, delegacija podržavati e, napore civilnog društva na lokalnoj razini. Naš je cilj da se osobama s albinizmom da potpunosti mogućnost da žive bez diskriminacije i da ne trpe nasilje. Hvala. Hvala lijepa povjerenici i svima onima koji su se javili za riječ. Zaprimio sam osam prijedloga rezolucije e, kao zaključak ove e, rasprave, a glas